se sklapaju u posljednjem trenutku s državama članicama. Također nam treba više pravde Mislim da tu postoje poticaji državama članicama koje se bave pitanjima koja proizlaze iz evaluacije Schengena. Ne možemo se baviti svim problemima istovremeno, ali možemo definirati prioritete i unaprijediti situaciju. I mislim da, je to još jedan ključni korak u smjeru veće sigurnosti na našim granicama. Hvala vam gospodine Koeljo. Iz kluba zastupnika SID, zastupnik Niedermüller. Hvala. Znamo da populističke vlade to poriču, međutim činjenica je da je jedan od najvažnijih elemenata europske migracijske politike upravo zaštita vanjskih granica Europske unije. U ovoj raspravi mi razgovaramo o tome kako osigurati financijska sredstva za tu svrhu. Činjenica je da se države članice ne mogu uvijek same nositi sa migracijskim pritiskom, tako da su nam potrebna sredstva i potpora Europske unije koje možemo proslijediti dotič pojedinim državama članicama. No mislim da treba jasno reći da nije moguće eksternalizirati migracijsku politiku i prebaciti je trećim zemljama i ovaj fond nema tu namjenu. Mislim da zaštita granica nije jednaka najvećem broju povrataka niti e, se svodi na to da se ljude drži u kampovima u trećim zemljama. Radi se o tome da se također istovremeno zaštite ljudska prava i bolje zaštiti vanjska granica. Hvala vam gospodine Niedermüller. Sljedeći govornik iz kluba ECR, zastupnik Vistisen. Strašni teroristički napadi i nezakonita masovna imigracija na teritoriju Europske unije pokazali su da obećanje o učinkovitoj e, kontroli vanjske granice nije postojalo s uspostavom Schengena. Mi želimo poboljšati tu situaciju tako da pozdravljamo ovaj prijedlog. No, međutim, žao nam je da postoji većina u Europskoj uniji koja se odlučila za jedan drugačiji smjer od onoga koji predlaže komisija. Dakle, da zapravo prebacuje naglasak sa sigurnosnog aspekta kontrole vanjske granica na neke druge stvari. Klub e, zastupnika ECR ne može samo promatrati e, kako Europski parlament prebacuje naglasak na neku drugu problematiku. Tako da se nadam da će vijeće i komisija to korigirati i da će se vratiti na prvobitni prijedlog. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Veržija iz kluba GUE na jednu minutu. Hvala vam predsjednice. Zahvaljujem i našoj izvjestiteljici koja je doista uložila mnogo napora kako bi ovo bilo prihvatljivo. Ovaj fond je zapravo samo financijski instrument Europe kao tvrđave. E, ta sigurnosna logika uvijek dobiva novac, dakle 9,3 milijarde eura, pet puta više i tome treba dodati još e, i novac za Frontex. I sve to kako bi se financirao informatički sustav, dosjeji. Međutim, to E, su parlamenti i vijeće već odobriti. Dakle, oprema i infrastruktura, zatim e, časnici za vezu koji se šalju kao pomoć trećim zemljama da bi se riješila, riješio problem migracija, posebno nezakonitih. Ono što je još novo je da će se pomagati svim trećim zemljama, dakle eksternalizira se kontrola nad granicama, premda je ona ograničena, no ipak je treba spomenuti. 16% fonda e, će se, odnosno sredstava će se dati državama članicama, pa se možemo zapitati gdje je tu europska politika. E, Hvala vam, gospođo Veržija. Ne vidim da je gospodin Baten iz NF-a u vječnici, pa ću dati riječ zastupniku Lopez Aguilar. Izvolite gospodine povjereniče. Na ovoj sjednici Europskog parlamenta dajemo potporu Fondu za azil i migracije te Fondu za unutarnju sigurnost, ali podržavamo i ovaj fond za integrirano upravljanje granicama koji služi upravljanju vanjskim granicama i kao potpora viznoj politici. Na taj način ćemo osnažiti sigurnost, a očuvat ćemo najveći adut koji ima Europska unija, ono što europski državljani najviše cijene, a to je sloboda kretanja. Mi ćemo više više stostruko, dakle petrostruko uvećati sredstva, što će biti od koristi za europske građane, jer će se osnažiti solidarnost eh, kada je riječ o upravljanju vanjskim granicama. Međutim, ponovit ću još jedanput, nije fair da se stavlja tako snažan naglasak na upravljanje vanjskom granicom Europske unije, a istovremeno se odugovlači kod zauzimanja jednog eh, općeg stajališta o migracijama. A to će zapravo biti mjera moralnog uspjeha Europske unije. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala povjereniče. Schengenski prostor je jedno od glavnih postignuća i konkretnih rezultata u procesu europskih integracija. Dobro funkcioniranje prostora bez e, vanjskih granica mora ići ruku pod ruku s većom razinom sigurnosti, što zahtijeva provođenje zajedničkih mjera kada se radi o prelasku unutarnjih granica, nadzora vanjskih granica uz puno poštivanje pravne stečevine Zahvaljujući ovom instrumentu Europska unija radi korak e, naprijed prema integriranom upravljanju vanjskim granicama, ali e, čuva i e, slobodu kretanja osoba uz puno poštovanje pravne stečevine Europske unije i međunarodnih obveza. Ono što je za nas posebno važno je zaštita prava i temeljnih sloboda. Instrument se mora provoditi uz puno poštovanje prava i jamčiti posebno pravo na načelo zabrane prisilnog vraćanja, transparentnosti i nediskriminacije i prava na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Hvala. Kiitos edustaja Ja ulkopuolelta yksi pyyntö ja sen eh, Hvala gospođo Imamo jednu osobu koja se javlja tijekom spontanog javljanja za riječ. Gospodin Marijas, izvolite. Hvala vam, predsjednice. što se tiče ovoga izvješća, želio bih također naglasiti da pitanje kriznih centara je također vrlo važno. Takozvani hotspots. dakle, to vrijedi za e, taj centar u samosu i mi ne možemo nastaviti gledati ovakvu situaciju. To se sve događa usprkos činjenici da se e, izdvajaju velika sredstva iz Europske unije. Ja bih želio spomenuti pitanje zaštite granica na Epirusu, na granici Grčke i Albanije, gdje je nazočan Frontex. Nažalost, nezakoniti ulasci i dalje se događaju iz smjera Albanije. Neka sela su poplavljena. Mi moramo imati tamo infracrvene kamere, moramo povećati kontrole i potrebna je koordinacija sa carinskom službom. Hvala vam. Sada ću zamoliti povjerenika Avramopulosa da uzme riječ i da zaključi raspravu. Hvala vam. Hvala vam na ovoj zanimljivoj raspravi, iako je već kasno. Dakle, vezano uz financijsku potporu upravljanju granica. E, olakšavanje e, zakonitih putovanja i istovremeno očuvanje integriteta šengenskog prostora središnje pitanje e, u Europskoj uniji i to je jedan od prioriteta Europske unije i prioriteta za naše građane. Sada smo pokazali odlučnost da ispoštujemo te prioritete time što smo osigurali dostatna financijska sredstva i stvorili financijski instrument koji može ostvariti rezultate. Ja se radujem daljnjoj suradnji s vama na ovom pitanju. Hvala vam. Sada smo zaključili ovu raspravu. Sutra ćemo održati glasovanje. A sada prelazimo na posljednje izvješće na današnjem dnevnom redu, a to je Fond za unutarnju sigurnost. Riječ ima gospođa Holmajer, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavateljice, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Nakon što smo eto, došli sada na tanču točnu posljednju točku dnevnog reda. E, pa Bavi smo kratko prije ponoći sa Fondom za unutarnju sigurnost. Želim se zahvaliti svojim izvestiteljima i Sjeni koji su ostali u ovoj dvorani i koji su zajedno s povjerikom pokazuju izdržljivost kako bismo ipak prozborili i o Fondu za unutarnje sigurnosti SF ima jedno značenje e, s obzirom na eto i međunarodne terorističke aktivnosti, ali isto tako i e, zbog e, suzbijanja E, organiziranog kriminala a i države članice sve češće i češće dolaze do zaključka da moramo učinkovito surađivati kako bismo suzbili sve ove negativne kretnje. Informacije se moraju razmjenjivati, moramo imati zajedničke koordinacije a isto tako moramo imati i tehnički napredno e, tehnologiju dakle, koja će e, odgovoriti na sve ove izazove. Kako bismo to mogli, komisija je upravo e, dala prijedlog nove uredbe, mislim da je to dobra osnova kako bismo i sa državom članicama ušli u raspravu. Kao parlament zajednički smo pokušali ipak jednom velikom većinom e, stvoriti nekoliko e, ključnih točaka, posvetiti s tim ključnim točkama. To je razmjena informacija s jedne strane e, i pristup informacijama u E, dakle e, s tim nadležnim tijelima za kaznena e, progon. Što se tiče prekograničnih akcija između dakle kad je riječ o teškom organiziranom kriminalu sa prekograničnom dimenzijom i te njihova suradnja, isto tako i ojačavanje kapaciteta kad je riječ o sprječavanju kibernetičkog kriminala, terorističkih aktivnosti, prije svega kad je riječ o suradnji između nadležnih službi, partnerskih službi i isto tako nevladnih organizacija. Za to smo stavili neke pragove e, sa e, Žaljenje možemo konstatirati da uvijek treba neko vrijeme dok države članice ne opozovu sredstva i dok e, se na neki način ne pozabave ovim programom. Mislim da građani Europske unije ipak očekuju od nas da s obzirom i na veličinu samog izazova, a isto tako i potrebe za sigurnošću općenito, da i sami građani moraju osjetiti e, naše nastojanja e, da se stvari zapravo ne zaustave na nacionalnim granicama, da se ne razmjenjuje informacije, da se ne unose podaci u sustave ili pak da nismo na aktualnom stanju kada je riječ o e, aktualnim informacijama. I zbog toga smo e, se možda uputili nešto što je možda neobičajeno, kada je riječ o tome da e, se informacije razmjenjuju i sa sigurnosnim službama, jer upravo kada je riječ o teškom kriminalu na međunarodnoj razini i kada je riječ o terorizmu, potrebno je da se informacije dobiju i od e, sigurnosnih službi, a isto tako i kada je riječ o našim europskim agencijama e, prije svega Europol mora se e, analizirati, umrežiti u sustav ako bismo željeli izgraditi Europol, onda je potrebno da i države članice budu e, prilagođene i za ovakav, e, ovakvu jednu razmjenu informacije. Želimo isto tako jasno naglasiti da uključivanje privatnog sektora, a to je i prihvaćeno velikom većinom da privatni sektor ne e, bude zadužen za javne zadatke, za to zloupotrebljava, već e, da se privatni sektor kad je riječ o kibersigurnosti, hibridnih prijetnji i isto tako kad je riječ o e, isto tako nekih velikih događanja kada svakako kooperira, ali uskočiti u zadatke koje su javne naravi, to se ne bi smjelo dogoditi kroz privatne tvrtke, već kroz javne službe i javne sigurnosne segmente. Jako je važno da se surađuje sa trećim zemljama, i sa međunarodnim organizacijama, jer međunarodni kriminal se može suzbiti samo ako surađujemo sa trećim zemljama. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala. Sada imamo povjerenika Avramopoulosa. Hvala. Štovani kolegice i kolege komisije žele e, pozdraviti ovaj brzi rad evropskog parlamenta kada je riječ o e, upravo pripremi e, dosije o Fondu za unutarnju sigurnost. Želim zahvaliti gospođo Holmer na tome. Ja sam već e, postatao u raspravi koju smo vodili neke horizontalne segmente kada je riječ o ovim trima fondovima, a kada je riječ o fleksibilnosti i sinergiji između samih fondova E, vjerujem da će i vijeće usvojiti svoj pregovarački mandat. E, ja ću sada dati naglasak na neke teme, staviti naglasak na teme koje se tiču samog fonda za unutarnju sigurnost. Sigurnosni aspekti e, razlikuju se u zadnjih nekoliko godina, svakako se povećava prekogranični karakter sigurnosnog aspekta. Mi ne možemo više samostalno djelovati. Trebamo zaštititi građane. To jest nacionalna nadležnost, ali Europska unija ima vitalnu ulogu kad je riječ o, o osposobljavanju država članicama u tom segmentu. Svakako, sigurnosni aspekt ostaje jedan od važnih tema u idućim godinama, a isto tako i europski građani s pravom očekuju da Unija, a isto tako i nacionalne vlade, e, svakako u ovim brzim e, promjenama okolnosti e, ispunjavaju ipak svoje zadatke vrlo brzo i učinkovito. U skladu sa našim političkim prioritetima i kao što sam naglasio u komplementarnosti sa drugim fondovima treba izvršiti ove zadatke i zbog toga predlažemo da se proračunska sredstva povećaju sa 1 milijarde u ovom sadašnjem periodu na 2,5 5 eura u sljedećem razdoblju. To upravo ukazuje političku važnost koju komisija e, želi naglasiti kroz samo povećanje sredstava. E, Stvari će se mijenjati, stvari će se razvijati i vjerujem da će i parlament podijeliti naše mišljenje da je izuzetno važno da financiranje bude fleksibilno, e, pojednostavljeno i isto tako prilagodljivo za novo nastale situacije. Kako ćemo svakako ovaj fond za unutarnju sigurnost e, osposobiti za nove izazove SF će se e, usredotočiti na tri nova cilja. Povećanje, razmjena informacije, intenziviranje prekograničnih zajedničkih operativnih akcija, isto tako ojačanje e, u suzbijanju kriminala i u preventivnom smislu, a isto tako tematski e, cjeline koje će nam omogućiti da e, isto tako rastuće potrebe, a isto tako i sve ono što je Europskoj uniji potrebno u tom pogledu učiniti se i napravi. A kad je riječ o Fondu za unutarnju sigurnost, nekoliko fondova jest obuhvaćeno, izuzetno je važno, više nego li prije, da upravo naši fondovi budu sposobni e, se suočiti i sa svim budućim kretinjima i sa svim budućim izazovima. Hvala lijepo. Povjereći Sada u ime e, klubova SID gospodin Kenge. Izvolite. E, hvala e, predsjednice, hvala povjereniku. Prvo želim zahvaliti gospođi e, Moniki Holmaer, izvjestiteljici, na poslu koju je obavila zajedno sa, s nama. Posljednjih godina su se intenzivirale i diversificirale prijetnje sigurnosti u Europi. Izazovi s kojima se EU suočava ne mogu biti prepušteni samo nadležnosti država članica. Naprotiv, trebamo snažan i koordinirani odgovor na razini Unije, kao i prikladne resurse kako bismo se mogli boriti protiv e, i spriječiti ovu pojavu koja se stalno razvija. Ali kako osigurati primjerenu razinu sigurnosti? Svakako putem mjera za suzbijanje koje su posebno usmjerene prema sprječavanju i suzbijanju terorizma, teških zločina i organiziranog kriminala i kiberkriminala kako bismo pružili pomoć i zaštitu žrtvama zločina. Ali mjere suzbijanja nisu dovoljne. Trebamo i mjere e, e, prevencije, koordinacije i suradnje. Zahvaljujući e, ovom fondu države članice će se moći boriti protiv e, nasilja ekstremista, radikalizacije, netolerancije diskriminacije, posebno putem veće suradnje između javnih tijela i civilnog društva u svim državama članicama. Za nas je važno poštivanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva. Taj fond treba poštovati e, prava i načela iz e, povelje o temeljnim pravima i međunarodnih obveza. Zato smo među aktivnostima uključili i financiranje osposobljavanja i usavršavanja osoblja iz tijela za provedbu zakona kako bi se poštovale e, temeljna prava i izbjegli svi oblici rasizma. Hvala lijepa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 kaznenih djela, kriminala. Države članice ne mogu ove probleme savladati sami, zbog toga je potrebna tehnička i organizacijska potpora iz Europske unije, zbog toga jest i stvoren fond za unutarnju sigurnost koji među ostalima e, se bavi integracijom različitih baza podataka i e, nabavu tehničke opreme. Želim pozdraviti e, odluku odbor za proračun da se udostuče sredstva jer sigurnosni e, dakle, elementi su e, svakako glavna tema. Mislimo da je jako dobro e, operacija Vigil Guardian u isto tako i e, vojni pripadnici mogu zaštititi građani, svakako i ovo možemo podupreti. Međutim, parlament bi isto tako želio da i sredstva e, budu u slučaju da država članica ima poteškoće sa provođenjem prava, e, da se i sredstva uskrate u tom slučaju pravno to sigurno neće biti moguće realizirati. Hvala. Hvala, kolegice Stivence. Sljedeći govornik e, u ime zelenih Romeo Franic. Izvolite, imate jednu minutu. Štovane kolegice i kolege, na prvom mjestu želim se zahvaliti izvjestiteljice e, na radu na ovom Mi zeleni smo za više suradnje i za veći stupanj unutarnje sigurnosti. Imamo nekoliko dobrih kompromisa u tekstu koji je pred nama i koji će se glasovati, a isto tako rasmus e, program, e, program treninga za e, dakle, sve pripadnike organa pravosuđa. A, mi ćemo ipak glasati protiv ovog E, izvješća, reći zašto suradnja sa tajnim službama, niti parlamente, niti revizijski sud nemaju kontrolu, a 5% sredstava e, trebaju se upotrijebiti za suradnju sa sigurnosnim službama. E, drugo, isto tako ovaj fond planira vojne intervencije unutar Europske unije, to smatramo da je to izuzetno dvojbeno. Ja bih isto tako želio istaknuti da interim crime, e, dakle kriminal koji se tiče putnika, e, ovo je zapravo jedan pojam koji stigmatizira, koji se odnosi na etničke manjine i koji se na taj način kriminalizirao kao skupine. Hvala, gospodine Franc. A sada u ime Gue, Koneja Ernst. Minut, izvolite. Što mi dame gospode, mislim da nije nikakva tajna da Fond za unutarnju sigurnost e, nije naš favorit. Zbog tome što imamo neka poboljšanja koje možemo pozdraviti. Međutim, ono što nam ne odgovara to je značajno povećanje za 1,5 puta kad je riječ o sredstvima fonda. E, drugo su mješovite operacije kada i e, su moguća i privatna financiranja. Izvjestiteljica je s tim uvijek nešto kazala, ali svakako nama nije jasno i brine nas kako kakvo je to uključivanje. E, ali još nešto, znači po tajnim službama e, zajedničke kulture, razmjene informacije između sigurnosnih službi, e, najbolje prakse, razmjene iskustava, stručnjaka. Ja sa svoje strane, barem u Njemačkoj, zapravo ne poznajem najbolju praksu bilo kojeg E, koje e, sigurnosne službe, tajne službe, e, mislim da se oni bave jednim segmentom i oni su dio problema, nisu oni rješenje i zbog toga ne bi trebalo trošiti novac na njih. Hvala lijepa, kolegice Ernst. Sljedeći govornik, gospodin imate dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Ovo izvješće i sažetak e, zapravo i nije loše, međutim imam nekoliko e, napomena. Smrtna kazna. Koga god e, imamo predrasude prema smrtnoj kazni, nećemo biti u mogućnosti dobiti ovu borbu protiv terorizma i ovaj rat koji e, terorizam vodi protiv nas. Sve ova poboljšanja, sva ova sredstva naprosto e, neće biti dovoljna ukoliko ne uvedemo e, smrtnu kaznu. Članak 12. obveza je tu zapisana da države članice surađuju sa institucijama Europske unije. Pitanje je da li će se to sufinancirati ili ne. Međutim, ovdje se ne pridržavamo načela, a isto tako i e, uočljivost samih e, djelovanja Europske unije mora biti osigurana Europska unija e, tre, želi staviti svoj logotip na sve inicijative međutim kada je riječ o logotipu Europske unije tada bi trebalo označiti sve proizvode koje sufinanciramo iz proračunskih sredstava Europske unije Hvala. Gospodin Sosnjeca, sada postupak spontnog javljanja, riječ dajem gospodinu Marijasu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Fond za unutarnju sigurnost mora se usredotočiti na suzbijanje organiziranog kriminala, prije svega kad je riječ o prekograničnom karakteru ovih kaznenih djela. To je nešto na što moramo se usredotočiti. s Predlažem da e, uspostavimo suradnju između Krčke i Bugarske. Moramo početi tu suradnju, gospodine Avramopulos. Tu smo imali e, dosta dobro suradnje, izuzetno velik broj nezakonitih migranata e, kada je riječ e, o ovim regijama. Međutim, imamo isto tako i, mreže kriminalaca koji se nalaze u salonike Mnoštvo dakle, teških kaznenih dijela vraća se u Bugarsku. Moramo se time pozabaviti, to je jako važno. Nešto je istaknuto, ovaj fond za unutarnju sigurnost Mm, ne bi trebao financirati tajne službe. A isto tako kada govorimo o specijalizaciji, to su neke stvari koje treba svakako uzeti u obzir kada razmatramo sve činjenice ovog fonda. Hvala gospodine Marijes. A sada mogu se obratiti povjereniku Avramopoulosu, imate riječ. Dragi kolege i kolegice, gospođo predsjedateljice, hvala lijepa na ovim, e, ovoj zanimljivoj i kratkoj raspravi o budućnosti naše financijskoj potpori e, našeg fonda za unutarnju sigurnost. Uzeo sam u obzir vaše primjedbe i gospodina Marijasa i e, vidjet ćemo što će e, odlučiti vijeće kako bismo započeli naš trijalog. Hvala lijepa i ugodan san. Ne ovdje. Da, moram priznati da sam zaista umorna. Ali naravno važno je e, poslušati i gospođu jer Imate dvije minute, izvolite. Frau Gospođo predsjedavateljice, štovane kolegice i kolege, evo žene danas imaju zadnju riječ, stoga smijem eto dati ovu završnu riječ nešto prije ponoći. Kolegice i kolege, želim izvestiteljima u sjeni zahvaliti od srca to, doista imali smo kreativne sastanke i dosta dobru atmosferu smo stvorili u razgovorima u okviru kojeg smo pokušali približiti stavove i izraditi jedan dobar koncept E, prije svega kad je riječ o tajnim službama, mislim da bi zaista bilo krivo misliti da mi e, želimo poduprijeti e, same sigurnosne tajne službe, želimo suradnju. To zapravo ne vidimo moguće temeljem ugovora. Želimo suradnju sa Europolom. Vidimo da u području terorizme, da informacije iz područja koje pokrivaju sigurnosne službe moraju se analizirati, moraju se procijeniti i mora se onda vidjeti koliko koliko eventualno mogu koristiti unutar policijskog rada u i koliko se mogu koristiti takve informacije u samom radu, a to ima smisla. E, vidjeli smo to u Njemačkoj slučaju Ricin, koji bez ovih e, sigurnosnih službi nikada ne bi bio otkriven. To je jedan od mnoštva primjera. Ne želimo dakle kontrolirati, nadzirati tajne službe, to je nadležnost e, država članica, nije to predmet našeg rada. Želimo transparentnu suradnju koju želimo poduprijeti. Mislim da je to smisleno. Što se tiče vojnih intervencija Europske unije, e, točno su ograničeni na zadatke, što drugim riječima znači da ukoliko Francuskoj ili Belgiji imamo i e, vojne pripadnike koji su pomagali u Bataklanu kako bi se osigurao ovaj unutarnji e, red i mir, onda e, to nisu zadaci dakle ISF-a, zadaci su potpuno jasno ograničeni, ne možete e, širiti ove kompetencije, a ova pitanja svakako i u samom katalogu izuzetaka smo predvidjeli. Još nešto, oprostite predsjedavateljici, još jednu rečenicu moram kazati, ako nas netko poziva da se još jednom promisli o smrtnoj kazni, mm, tu se zaista okreće i moj želudac sve to nisu metode e, koje ćemo mi koristiti, dakle terorističke metode, istim metodama nećemo odgovarati, želimo odgovoriti kao pravna država i kao pravno ustrojstvo u našim zakonima dati e, jasan odgovor i prepustiti sudovima da e, izreču svoje kazne i presude i na kraju da i ta pravna država se e, bavi tim e, prestupnicima. Hvala. Hvala Homar. završili smo raspravu. Sutra ćemo održati glasovanje. A sljedeće zasjedanje započinje sutra srijedu 13. ožujka u 9 ujutro do 2 e, e, sata i onda od 3 poslijepodne, odnosno od 15 sati do ponoći. Vidite dnevni red e, na internetskoj stranici. Želim svima koji su još uvijek ovdje kao i prevoditeljima ugodnu večer. Hvala.